Good afternoon. Um, I would like to first to adopt the agenda. Dobar dan. Evo, najprije da usvojimo dnevni red i za početak nekoliko priopćenja e, prije našeg dijela o e, nadzoru i nadam se da će izvijeste doći na vrijeme. Najprije 24 svibnja će se održati zajednički sastanak Ekon AFKO. Održat će se u 9 sati ujutro i govorit ćemo o izmjeni statuta e, Europske središnje banke. A 24. travnja smo inače imali sastanak koordinatora mi e, smo se dogovorili tko će dobivati koje e, izvješća, govorimo ovdje o mišljenjima i e, Dakle, što se tiče ekonomskog upravljanja i sastanak s financijskih e, ministara financija, naime odlučili smo da pozovemo čitav niz ministara financija iz država članica. Nizozemske, Njemačke, Francuske, Grčke, Portugala i Austrije. I to na sastanak koji će se održati 12. srpnja o paketu ekonomske i monetarne unije. A E, također smo odlučili da će predsjedavajući e, proslijediti e, prijedlog o raspravi na plenarnom zasjedanju ekonomskoj i monetarnoj uniji. A što se tiče razmjena gledišta Eurostata i nastavka toga odlučili smo da ćemo glavnom direktoru uputiti pismo i tražiti da napismeno objasni određene elemente statističkog programa. Odlučili smo također da pozovemo na otvoreni sastanak koordinatora iza zatvorenih vrata e, kao i ranije e, predstavnika e, odbora za euro, a isto tako smo govorili i e, o tome tko će ići na misiju u Atenu kao i koliko ljudi će ići iz svakog kluba. E, nadalje, gospodin e, Solojan je imenovan je za izvjestitelja po na temi EFRI. Dogovorili smo se oko kalendara i o imena i u slučaju 19. E, svibnja će se e, o tome prvi puta raspravljati na Ekonu, a e, na, u srpnju će to biti na plenarnoj. Također smo pozvali, odlučili pozvati predstavnika upravnog odbora EFRAGA, predstavnik GUE koji je odlučio da neće ići, njegovo mjesto se neće puniti što se tiče odlaska u Europsku središnju banku u Frankfurt. A isto tako odlučili smo što se tiče izaslanstva u Washington e, kako ćemo rasporediti e, broj zastupnika koji će tamo ići prema kubovima, ovisno o tome bude li na misiju 6, 7, 8 ili 9 zastupnika. Priprema kraja parlamentarnog saziva s obzirom e, na vrijeme kojima e, raspolažemo 35 ili 40 minuta ćemo organizirati sa krajem e, predstavnika e, predsjedništva vijeća i da nećemo imati ili dakle nećemo imati tog sastanka e, nećemo raditi za vrijeme zelenih tjedana ako bude potrebno održavati dodatne komentare odnosno sastanke na pitanju nadzora onda to nećemo činiti tijekom zelenih tjedana, već ili u Strasburu ili četvrtkom poslije podne, ako se ikako, e, osim ako se to ne bude drugčije moglo izvjeći. I na kraju dogovorili smo se na zahtjev koordinatora ECR-a da ćemo održati kao dnevnog, e, dnevnog reda e, jednu e, temu, ali o tome još nismo više raspravljali. A sada prelazimo na treću točku dnevnog reda, izvješća o trijalozima. Drugi trijalog o, e, uredbi ECM plus održao se 14. svibnja. Oprostite, ne radi se o uredbi, već o direktivi, kaže predsjedavajući, gdje su se dogovorilo o člancima trećem, četvrtom, petom o resursima, šestom o izračunavanju globa, dvadeset drugom e, imunitetu, davanje, dao se mandat na tehničkoj razini da se nastavi s pripremnim radom o ostatku direktive. A pregovaračka ekipa iz Ekona predstavila je svoje stajalište a također i e, paket o puštenjima u svjetlu sljedećeg trijaloga koji se treba održati 23. svibnja. Trebamo sada preći na e, sljedeću točku dnevnog reda gdje ćemo se pozabaviti e, s Solvency 2 E, to je naravno vrlo važna tema. Drago mi je da je gospodin Klimc došao. Međutim, vi niste e, ovdje netko tko e, pred zastupa izvjestitelja Europske pučke stranke. Dok on ne dođe, ja ću vam malo pričati o tome kako nam je drago da smo uveli ove točke dnevnog reda koje se odnose na nadzor jer mislimo da je naša a uloga, naša nadzorna uloga izuzetno važna. Odlučili smo se dakle ovog puta specifično govoriti o Solvency 2. To nitkoga ne bi smjelo iznenaditi zato što svi znamo da se sada jako puno radi o vrlo važnom delegiranom aktu o e, kapitalnim zahtjevima za Solvency 2 i e, sada se e, dakle radi o reviziji i drago mi je da smo s nama predstavnik IOPE i predstavnika glavne uprave FIZMA također. E, mislim da sada ipak moramo započeti sa sastankom i nadamo se da će nam e, se i drugi kolege pridružiti. Sada gospodin Fausto Parente će prvi dobiti riječ kao predstavnik Europe koje dakle daje e, sa, savjete, stručne savjete na tom planu. Izvolite. Nakon to će govoriti gospodin Merlan. Hvala lijepa na ovom e, pozivu. Mi smo zaista spremni pridonijeti samom nadzoru. E, Solvency 2 je sada uspostavljena i koristimo se time već dvije godine, a sada je došlo vrijeme da započnemo sa revizijima, preispitivanjima, da kažem održavanjem samog sustava. Dali smo tehnički savjet komisiji vrlo nedavno i mi smo to učinili na njihov zahtjev i i bavimo se sa tri glavna aspekta. Prvo je da se poveća korištenje načela proporcionalnosti, drugo je da se ukine neopravdana ogračenja za financiranje gospodarstva kako smo više bili u skladu s projektom Unije tržišta kapitala a treće je da uklonimo nedosljednosti. E, sam savjet koji dajemo vrlo je dugačak i zato ću vam ja samo ovdje naglasiti najbitnije teme. Što se tiče proporcionalnosti, mi smo sugerirali komisiji da usvoji čitav niz pojednostavljenih kalkulacija za podmodel rizika. U tom smislu imamo e, pojednostavljenja koja se mogu napraviti po izboru. Tu su čiste opcije, na one moraju odlučiti hoće li ih koristiti, koristiti ili neće. Postoji također i pojednostavljenje kako bi se smanjilo prekomjerno oslanjanje na e, vanjski rejting kredita. A najviše se pojednostavio E, pristup e, pristupa look through kada e, strani ulagači ulažu dakle u investicijske fondove i osiguravateljima je sada jednostavnije to izbjeći. Želimo dakle pridonijeti financiranju gospodarstva pa smo osmislili druge vrste pojednostavljenja gdje e, slično onome što smo dali e, ranije komisiji, dakle sajte koje smo danje dali, e, imamo kriterije, objektivne kriterije koje bi osiguravateljima mogli pomoći da procjene rizik određenih ulaganja i to zapravo na sličan način kao što e, to već sada rade. za neugroštene e, vlasničke vrijednostne papire. Nakon određenog vremena smo krenuli s kalibriranjem određenih e, područja, e, različitih rizaka vezane za elementarne nepogode, za e, zdravstvene troškove i slične rizike. To je jednostavno potrebno svako toliko ponovno procijeniti i vidjeti kako se to odmjerava. A također smo odlučili ponovno kalibrirati rizik vezan za kamate. Nedavni e, e, rizik je onaj koji nije bio predviđen 2018. E, godine, dakle kada smo definirali sadašnji pristup. Prema tome mi smo se odlučili neke stvari ponovno kalibrirati i to je nešto o čemu smo raspravljali sa cijelim tim sektorom i svim dionicima i dali smo savjet u tom smislu. Sugerirali smo također da se ta tehnologija, nova metodologija e, postepeno provede u e, tri godine. I e, posljednje područje jest način na kojem koristimo mogućnost apsorbiranja kapaciteta vezanih za poreze. Naime, ustanovili smo da 70% E, tog e, dijela, dakle, e, u računovodstvu se koristi, dakle, te proračunske glave se koristi na određen način, ali velika količina, 25% oko jedne milijarde eura, ima dio gdje postoje specifičnost različit od zemlje do zemlje i mi smo pokušali u našem savjetom tražiti da se bolje uskladi e, kako se s tim treba dakle postupati i kako napraviti konvergenciju, nadzor konvergencije. Govorili smo o različitim načelima, o e, budućem profitom vezano za poslovni plan poduzeća ili pak projekcija e, povrata ulaganja, odnosno povrata profita na aktivu, e, konkretne dakle, aktive poduzeća. Mi smo zapravo pokušali imati e, konkretne mogućnosti da se sve to može izračunati na ispravan način jer je to vrlo važan e, dio vođenja knjiga posljednjih nekoliko mjeseci davali smo podatke, sudjelovali u javnim konzultacijama i na okruglim stolovima. E, dakle, svi koji su u tome sudjelovali e, su oni kojima se moramo zahvaliti i mm, e, pokazali su interes za to i mislim da će moći e, naravno sada raditi na održavanju bitnih aspekata ove direktive, naravno veliko preispitivanje u sljedeće za tri godine. Hvala, vam sada gospodin Marlen iz komisije. Hvala gospodine predsjedniče. Drago mi je što ste mi prozili mogućnost da upravo e, predstavim amandmane vezano uz delegirani akt. E, započet ću sa nekoliko riječi i pozadine kako bih objasnio e, zapravo sam smisao ove revizije. Kada je Omnibus 2 direktiva e, donesena 2013. godine veliki dio sadržaja delegiranog akta zapravo su već e, bili anticipirani i već su bili testirani kako u kvantitativnim studijama o utjecaju, tako i tehničkim specifikacijama. Ipak neki dionici su želi da se unesu modifikacije ne samo kad je o kalkulaciji e, potrebnog kapitala prije um, stupanja na snagu samog delegiranog akta. Kako bismo dakle na bilo koji način spriječili raspletanje e, o uvoda Solvency 2 e, dogovoreno je da se ponovno revidira EU kapitalne potrebe do kraja 2018. godine i ova obaveza je uključena u uvodnu izjavu 150 samog delegiranog akta. Od tada komisija je zapravo uputila nekoliko elemenata koje se tiču investicija kad je riječ o Uniji, e, tržišta kapitala, prije svega kad je riječ e, o E, investicijskim fondovima, europskim investicijskim fondovima dugog roka, te isto tako infrastrukturne investicije. Mi ćemo uskoro e, uputiti isto tako i skrojene potrebe za kapitalom za osiguravatelje koje će biti standardizirana sekutorizacija kao amandman prema Solvenciju 2 i delegiranom aktu. Također namjeravamo da se ova modificirana delegiranog akta uputi uskoro. Osim ovih promjena koje sam spomenuo, Revizija 2018. godine predstavlja priliku da se isto tako e, postave pitanje oko tehničkih e, djela, kad je riječ o komisijom pozivu za e, dokazivanje iz 2015. godine. Dva poziva koja su upućene IOPI, isto tako kad je riječ o ciljevima Unije tržišta kapital, mi smo naglasili nekoliko područja na koje se valja fokusirati u samoj reviziji. Proporcionalnost, tehnička nekonzistentnost, isto tako neovrštene vlasničke vrijednosti papirete, papire, te isto tako i privatno, privatni plasman duga. Mi smo dobili e, konačno izvješće i opet 28. veljače sa temeljitom analizom od oko 25 točaka i želimo se ovim putem zahvaliti i e opet na ovom izuzetno e, sveobuhvatnom radu u tom izvješću. Mislimo da je ovaj doprinose i opet izuzetno visoke kakvače. E, mi s naše strane smo organizirali i javno saslušanje kad je riječ o reviziji delegirane uredbe Salencija 2 i to 27. ožujka na kojoj su davilo oko 300 sudionika u Briselu, a to je ujedno bio izuzetno koristan e, trenutak koji je doveo isto tako do promjene delegiranog akta. U ovom trenutku komisijne službe pažljivo analiziraju preporuke koje smo dobili od EJOP-e, te isto tako pažljivo analiziramo i isto tako i procjenu učinka koje je izradila EJOP-a. Ono što možemo vidjeti je da velike broj dionika pozdravlja tehnička poboljšanja koje predlaže EIOPA. Mi kao komisija na tehničkoj razini preliminarno pozitivno gledamo na veći dio segmenata koji su obuhvaćeni preporukama EIOPE. To je bez ikakve prejudiciranja samo konačnog stava komisije i samog kolege. Također, ističemo da je čitav niz dionika uputio kritičan stav vezano uz preporuke na vlastitu inicijativu tijekom javnih e, savjetovanja, tijekom ožujka, prije svega kad je riječ o riziku kamatnih stopa. Dosta je kontroverzno ovo pitanje i to bi pak dovelo do povećanja e, potrebe za kapitalom za osiguravatelji tu čitavoj Europskoj uniji ne osporavamo činjenicu da je to izuzetno važna tema e, u okviru koje EOPA svakako može dati svoje predloga, ipak je možda ipak e, bi bilo bolje da se e, ova tema vezano uz rizik kamatne stope učini tijekom revizije direktive, a koja će se dogoditi 2020. godine. Ta revizija će biti jedna šira analiza samog utjecaja solventnosti 2 na dugoročno kretanje osiguravateljnih aktivnosti i i stoga će dozvoliti jedan sveobuhvatni e, dakle svih ključnih elemenata. Što se tiče pak e, osiguravateljnih investicija, a kad je riječ isto tako o neuvrštenim vlasničkim instrumentima, a isto tako kad je riječ o izravnim ulaganjima u ovu kategoriju e, investicije, isto tako i nedodijeljeni rejtingi kad je riječ o privatnim plasmanima, isto tako kad je riječ o bonitetnom e, korištenju investicijskih e, korporativnih obveznica, to su određeni kriteriji koji su ispunjeni. Ova dva teme bi trebale olakšati osiguravateljima da se osigura refinanciranje u realnom gospodarstvu, a u skladu sa ciljevima e, Unije tržišta kapitala. Što se tiče vremenskog roka, naš je cilj da se amandmani e, vezano uz delegiranu uredbu još ove godine u pute kao što isto tako u izvješću srednjoročnog plana e, dakle, Unije tržišta kapitala. Isto tako, delegirani akt koji treba revidirati tijekom 2018. godine, objasnio sam i razloge za to, međutim ova revizija nije kraj našeg puta, Solventnost 2 e, zapravo e, iziskuje i reviziju direktive same kao takve 2020. godine i gdje moramo razmatrati fundamentalne promjene u Solventnosti 2, e, dakle što se tiče održavih financija koje isto tako govore o bonitetnim pravilima kada je reč o održivim investicijama, to je jedno od područja u reviziji 2020. godine. Mi ćemo uputiti poziv Europi upravo na ovu temu i to kasnije tijekom godine. Također razmišljamo i o tematici e, dakle investicije u širom e, smislu s tim u vezi. E, započeli smo i studiju, te isto tako pokretače i mirovinske fondove, investicije koje se događaju uvrštenim i neuvrštenim vlasničkim instrumentima, a što se očekuje do kraja ove godine. I stoga bih e, sada se zahvalio na vašoj pažnji i naravno da će mi biti drago čuti sva vaša pitanja i pokušati odgovoriti na njih. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Hvala isto tako i komisiji. Važno je Važne su ove točke koje su istaknuli i koliko sam shvatio uskoro ćete, a kad govorimo isto tako o STS-u, vrlo brzo će se stvari odvijati i to prije ljeta. I svakako ću iskoristiti prilike da vam uputim nekoliko pitanja. Počinjemo sa našim pregovaračkim timom. Gospodin Balc nije bio mogućnosti pridružiti nam se i prelazimo onda izravimo na klub zastupnika SND-a. Peres osim ako netko drugi nije zapravo ovlašten uputiti i obratiti se u ime kluba. To se nije dogodilo. Izvolite, dakle. Izvolite, Postavog spontanog javljanja će biti na raspolaganju svima i ja ću svakako zapisati govornike. Merci. Eh. Hvala lijepa. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni. Hvala dakle na tome što ste nam rekli najbolje informacije o stavovima IOP i stavovima komisije. E, jasno mi je da je komisija već sada uvažila neke od mišljenja osiguravatelja, naročito po pitanju prijedloga vezanim za rizik samih kamata. Istovremeno želim vas pitati ne postoji li sada neki aktualni moment vezan za e, same e, e, kamatne rizike, pa ne moramo čekati 2020. recimo. Ne bismo li sada mogli možda to malo prilagoditi, jer Poznato je kakav utjecaj imaju sadašnje kamatne stope na e, opstanak i e, dobro poslovanje osiguravajućih društava. Nadalje, kada slušamo o tome e, zašto se radi ta revizija, onda čujemo neke teme koje se stalno ponavljaju. Ja ću sada na njih osvrnuti. Prvo, na koji način se može smanjiti e, šok e, koji e, može postojati na dugi rok po pitanju dionica. Dakle, Solvencija 2 je tu bitna i to je jedno od stvari koje zaista brinu. Želimo znati dokle je komisija spremna ići jer to je važna tema. Druga tema jest sa pitanje volatilnosti i kako se ona odražava na poslovanje osiguravatelja. Što će prvi plan staviti komisija i kako će reagirati IOPA, ne samo, e, i, dakle želim čuti više od onoga što smo do sada čuli. Treće, još neki elementi koji nisu do sada spomenuti. Najprije, nešto što brine i ukazali su mi na to osiguravatelji na e, području vanjske trgovine. E, tu je e, kalibracija nešto što bi se negativno odrazilo na njih. Dakle, da li biste nam mogli reći na koji način bi se zakonodavstvo općenito ovaj delegirani akt u tom smislu E, mogao promijeniti. Nadalje, životno osiguranje. Hoće li se tu e, ponovno nešto e, kalibrirati? I za kraj radi se o temi koja je izuzetno bitna za moju zemlju, bez obzira je li na čelu socijalistička vlada ili ne. Dakle, radi se o participacijama jer e, sadašnje zakonske odredbe ne e, pokrivaju dovoljno veliko područje gdje bi se e, mogla imati stratešku participaciju, naročito u industrijskom sektoru. Namjeravate li dakle nešto napraviti po tom planu? Oprostite, jer moram još jednu stvar dodati, iako je to ono na osnovu čega sam trebala početi. E, svaki puta, dakle, s obzirom na e, zaključke Hašlega, e, moramo svaki puta preispitati situaciju i kako možete e, komentirati, dakle, te aspekte vezano za solvenciju 2. Hvala lijepa. Izuzetno relevantne točke. Ashley Fox u ime ECR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Smijem zahvaliti isto tako i e opet na prezentaciji. Zaista postoji velika zabrinutost e, među dionici, e, dionicima s kojima sam ja razgovarao, a da je stvar previše restriktivna. Ma, dakle, ova 200 milijardi kapitala je stvorila ova margina koja se čuvaju na računima, a zapravo se ne koriste za financiranje realnog gospodarstva. Ja svakako svačam ovaj konzervativni pristup. Ja mislim da ovo potpada pod naslov e, zapravo da se financiranje ekonomije e, smatra na taj način neprimjeren. A isto tako želim znati kako komisija namjerava da dionici budu uključeni u sam proces, a isto tako i u same kalkulatorne procese, kako ne bismo u konačnici imali situaciju da budemo suviše restriktivni i da e, se na neki način ova sredstva koja bi trebala biti na raspolaganju gospodarstva ne blokiraju. Hvala vam lijepa. Hvala. U ime Aldeja, gospodin Klinc. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Nisam izvjestitelj u sjeni ali sam izvjestitelj u sjeni u e, dokumentu ESAS-a. I s tim u vezi e, razgovarao sam sa velikim brojem dionika koji zaista imaju e, interes u novoj regulativi ESAS-a. A isto tako i to je tema EJOP-e koja se spomenula o tim sastancima. Solventnost 2 direktiva koja je stupila 1. siječnja 2016. godine. Svi su tada mislili da je to najnaprednija uopće nadzorna struktura u osiguravateljnom svijetu, na čitavom svijetu. I u direktivi, kako bi to i ostalo tako, e, predviđen je postupak revizije samih osiguravateljnih društava koji do 2018. godine treba obaviti potrebno za kapitalnu ECR standardna formula, a do 2020. godine jedan sveobuhvatni pristup koji bi trebao u konačnici provjeriti da li e, se krećemo po pravom putu ili što treba promijeniti. Za razliku od ovog dvostupanjskog pristupa, dakle ograničen pristup kapitalnih mjera i onda holistični pristup 2020. godine, de facto sada već imamo čitav niz mjera koje, kao što je Este kazao, imaju masivno e, svoje dakle, utjecaje na e, dakle, kapital kao takav. Smanjen je i što ima posljedice isto tako ovaj, kapitala prema mm, savjetu IOP, i Pervanš je to istaknula, a isto tako i predstavnik komisije to istaknuo da e, postoji kamatni rizik e, koji se procjenjivao i uzet je u obzir. A što je sve skupa dovelo do promjene solventnosti e, i to za otprilike jedne četvrtine. Moje pitanje koje bih želio postaviti jer upravo u razgovorima vezano s proces ESE u Putili su me ljudi na to da li Ejopa nije otišla ipak korak predaleko e, i uz potporu e, same komisije. E, nije riječ samo o tome da se tu predlažu tehničke prilagodbe, već je riječ o substancijalnim materijalnim promjenama koje će imati značajan utjecaj na potrebu za kapitalom samih društava, a isto tako i ješlije kazao da se mogućnost e, smanji e, financiranja u tržište. Time e, ćemo doći do većog stupnja sigurnosti osiguravatelja, ali istovremeno pak s druge strane ugrožavamo cilj Unije tržišta kapitala, a to je jače financiranje infrastrukturnih projekata. Postavljam toga pitanje da li ove mjere, kad je reč o substancijalnim izmjenama, nisu li to mjere koje e, moraju ići isto tako i prema vijeću i prema parlamentu kao su zakonodavcima, a ne samo da se delegiranim aktima komisije na temelju preporuka EOPA ove naprosto tako provodi. Hvala. Hvala. Mm, ne vidim predstavnike zelenih, nego e NF. Da li želite uzeti riječ? Dobro. Stojan. Nekoliko pitanja, nekoliko primjedbi koje bih ja želio uputiti i želio bih eh, zahvaliti i na njihovom radu i doprinosu i njihovim tehničkim savjetima, te isto tako i komisiji na njihovim komentarima, a isto tako i njihovim poduzetim koracima kad je reč o ovoj temi. Nekoliko pitanja i tematskih cijeline e, želim započeti od e, pitanja neocijenjenih i neprocijenjenih e, dugova. To je pitanje za koje znamo da u e, većem broju zakonodavnih akata pokušali smo e, zapravo imali naglasak na neoslanjanje na vanjski rating i mislim da možemo učiniti više kako bismo izradili metodologije, kako bi te metodologije bile e, uspješne i primjenjive, a da pritom ne podrivamo same bonitetne klasifikacije i standarde kad je riječ o solventnosti 2. Što se tiče strateških e, e, investicija u imovinu i u vrijednostne papire, to je nešto što je isto tako tema unutar Unije tržišta kapitala i to je isto tako izvješćivanje prema Europi e, i temeljem ovih rezultata želim sam postaviti pitanje da li su sagledali ove elemente kad je riječ o intervenciji i kad je riječ o e, kriterijima smanjene volatilnosti rizik kamatnih stopa. Svakako sam zabilježio ono što je komisija istaknula i moram kazati da i ja mislim da bi zaista bilo mudro da se i ovo uključi u širu reviziju u 2020. godini kako bismo imali jednu globalnu procjenu implikacija svih ovih promjena. Isto tako i Franš Peres je ovo postavila kao pitanje. Kad je reč o revidiranju, budućim revizijama, e, ja bih dao nekoliko primjedbe o tematici gdje bih i od Europe komisije želio čuti da sve ono što je zapravo rečeno o volatilnoj prilagodbi i to od stranice 109 u izvješću EOP gdje vidimo scenarij da upravo gdje imamo veću volatilnost na nacionalnim tržištima e, vidimo i manje kapacitete koji mogu ići u prilog ovih mjera što Znači da upravo pitanje moje ide u tom smjeru da upravo portfelj i same smjernice koje treba bolje skrojiti na nacionalnoj razini u kombinaciji sa dva predovjeta koje treba ispuniti, a kako bi se pokrenulo upravo ova prilagodba. Evo, uz čitav niz tema e, koje su i kolege spomenuli, ja sam dodao i ove elemente. Ako nema drugih pitanja, onda bih zamolio predstavnika EOPE i onda komisiju da odgovore na ta pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala. Kad je riječ e, o komentarima i isto tako pitanjama koje smo dobili na prvom mjestu, želio bih e, što se tiče prilagodbe volatilnosti od prvog e, pitanja koje je gospođa Perez postavila i vi, predsjedniče. To je zapravo dio našeg nadzora i monitoringa svih mjera, te isto tako je utjecaja. Mi e, objavljujemo svake godine izvješće ove godine to će biti Eničija. Eničija je daleko šireg obujma, daleko detaljni izvješće. Ovo će biti treće izvješće i ponovno pokušavamo dakle još jednom E, jasnije proanalizirati kako bi i sami dionici institucije dobili detalje o samom korištenju. Naravno, to je tematika koja je za nas e, zavređuje pažnju, ali u ovom trenutku to je ipak nešto što nije toliko u fokusu. To je fundamentalno pitanje koje smo spominjali na samom početku. Što se tiče strateških e, e, dakle e, neocijenjenih dugovanja i informacije koje smo dali kada je reč o investicijama to smo uputili komisiji, nismo izradili prijedlog s tim u vezi jer sama rasprava između supervizora nije nam dozvolila da dođemo do ovakvog eh, konkretnog prijedloga, međutim učinili smo s naše strane ono što smo mogli, mi smo dali sve informacije koje su zatražene, te isto tako eh, sve dokaze o tome eh, svih korištenja i poteškoća u korištenju ovog instrumenta. Što se tiče e, neocijenjenog e, dugovanja možemo učiniti više da upravo ovu temu e, dotičemo već neko vrijeme i uvijek pokušavamo na neki način imati više ljudi koji će nam koji će pomoći osiguranjima da previše se ne e, pouzdaju u eksterno kreditiranje međutim puno toga je učinjeno i ne znam da li ćemo u budućnosti moći izbjeći e, bilo kakvo kretanje u tom smjeru nastavit ćemo u tom smjeru u ovom trenutku mislim da je predavatelj kazao i uputio mišljenje komisiji, to je dobra osnova i to je upravo i rezultat e, naše rasprave, te isto tako i osiguravajuća društva e, mogu biti učinkoviti u tom pogledu. Što se tiče rizika kamatnih stopa, potpuno jasno da prihvaćamo da je to zapravo tematika koja je izuzetno osjetljiva Također smo predložili da nam treba postepena implementacija, ukoliko ona uopće potrebna, jer smo svjesni samih učinaka, e, znamo koji potencijalne su e, utjecaji e, 28 supervizora u Europi smatra da e, se ova preporuka uputi komisiji upravo zbog negativnog kretanja kamatnih stopa koje sad već neko vrijeme možemo pratiti na tržištu pokazuju da je naš sadašnji pristup došao do svojih limita, prije svega kad je riječ o modulu samih kamatnih kamata koji nije dovoljno učinkoviti kada ga se usporede sa realnošću s kojom smo sada suočeni. U potpunosti smo svjesni da postoje i neki eh, drugi zaključci prilika koje se može čekati je eh, dakle revizije LTG mjera, a isto tako i predlažemo i ono što smislimo da je s tehničke strane izvedivo, međutim naravno na institucijama je onda da procjene da li je naš prijedlog zaista dobar i da li se može uzeti u obzir kasnije, prije svega kad je riječ o reviziji solventnosti 2. Što se tiče održivog refinanciranja, da svjesni smo da i Zaista se već sada uvelike iščekujemo e, raspravu oko ove teme zajedno sa komisijom. E, želimo razumjeti kako i na koji način možemo e, potpognuti ovo održivo refinanciranje. Sam akcijski plan je široko postavljen, ali vjerujemo isto tako da su i i mirovinski fondovi mogu zauzeti ulogu kako bi pomogli u ovom projektu. Na samom smo početku u ovom trenutku trenutku ne možemo kazati više e, nego li što e, je moguće skrenuti pažnju za ovaj sklop e, pitanja. Ako parlament, komisije, vijeće žele nam staviti na raspolaganje vezane informacije uz refinanciranje, ja bih zamolio za to jer upravo kad je reč o klimatskim rizicima i nekim drugim povezanim temama, to je nešto što je izuzetno tehničke naravi i treba nam doista temeljiti rad i moramo surađivati svakako i sa stručnjacima u tom područjima. Ne možemo to učiniti bez vaše pomoći e, s obzirom na smanjene resurse. Ozbiljno su to pitanja i već sada započinjemo se baviti njima, ali ćemo ih u budućnosti i dalje razvijati. Još nešto, ne znam što je od drugih točaka bilo spomenuto. Što se tiče margine rizika, u ovom slučaju dakle, postavljam pitanje da li radimo na komponenti, e, to je trošak kapitala, mi smo zaista intenzivno radili u konačnici, međutim izradili smo mišljenje koje kaže da se zadržimo na sadašnjoj razini. Nije bilo nikakvih suprotnih dokaza. Mi radimo naravno na temelju podataka koji su nam u raspolaganju, a i koji su nam e, dozvolili da damo takvo mišljenje o trenutnom trošku kapitala. Što se tiče margine kao takve troška kapitala, to nije dio našeg posla. To je nešto što ostavljamo za budućnosti kod temeljite revizije solventnosti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 Hvala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 pa So we are ready to start uh, after short uh, um, uh, Evo, uh, nakon ove kratke pauze krećemo od pete točke dnevnog reda, a to je izmjena uredbe 104 kroz 2010, a to se odnosi na jačanje suradnje na području PDV-a. Prijedlog je od studenog i predviđa borbu protiv, učinkovitu borbu protiv prijevara e, s PDV-om i e, suradnju između država članica i nadležnih poreznih tijela država članica e, koja će biti pojačana, poboljšana kao i suradnju s policijskim snagama na razini Europske unije prijedlog e, je e, se odnosi na e, tekst od listopada prošle godine i na tekst iz travnja 2016. Gospodin Zile je predložio 15 amandmana koji se odnose i na zaštitu podataka. Gospodin Lunes, ECR, će zamijeniti izvjestitelja. Izvjestitelj se prvo ispričava što ne može biti na ovom sastanku, a ja se ispričavam što sam e, malo zakasnija. Gospodin e, Zile Roberts e, smatra da je ovo jedan od većih problema koje trenutno imamo u poreznom sustavu država članica to su prijevare u području poreza na dodanu vrijednost koje ne slijede dovoljno e, e, dakle promjene odnosno e, propisi ne slijede e, dovoljno, brzo e, izmjene u gospodarstvu i situacija se e, u određenim državama članicama sada pogoršala i tu je raskorak od 20%, ne radi se samo o prijevarama, već i o izbjegavanju plaćanja poreza koji je sastavni dio svega ovoga Dakle, e, veliki, velike su raskoraci koji imaju velik utjecaj na gospodarstvo. E, prijedlog e, je uredbe za jačanje administrativne suradnje i suzbijanju prijevare u području PDV-a na učinkovitiji i bolji način i izvjestitelj je unio određene izmjene koje su bile potrebne. Gospodin Zile smatra da ovaj zakonodavni prijedlog treba težiti postizanju ravnoteže s jedne strane potrebe e, za informacijama, a s druge strane e, mora e, ju se ugraditi i propisi o zaštiti podataka i privatnosti te e, unijeti također e, sve što donosi Eurofisk e, i ostala tijela. Također i upućivanje na zakonodavstvo o zaštiti podataka je uvršteno u tekst. Prijedlog je poboljšan da bi se interesi i odgovornosti i e, tijela koja traže informacije i onih koja ih, koja ih pružaju e, uskladili da bi se bolje i kvalitetnije pružili podaci uz mehanizme koji e, koje primjenjuju e, države članice e, za naplatu e, dugova poreza na dodanu vrijednost. Te da bi se pojasnilo i u kojem duhu se podnosi ovaj prijedlog u svrhu koju sam opisao. Hvala vam lijepa i hvala na tome što ste zamijenili izvjestitelje. Imamo nekoliko izvjestitelja u sjeni, imaju po tri minute te gospodin Gabriel Mato od EPPA e, e i evo sad e, prelazim na španjolski. Hvala gospodinu Zileu na određenom poslu, te prvo želim reći da pozitivno gledam na ovo izvješće budući da administrativna suradnja ne samo da je poželjna <laughs> nego je neophodna i posljednjih e, godina e, nismo uspjeli e, ići u ritmu i u korak s globalizacijom a ova vrsta prijedloga kakav je ovaj pred nama danas sve ovo čini još važnijim trebamo e, snage za borbu protiv prijevara i da bismo osigurali dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta. A e, harmonizacija ne znači gubljenje nacionalnih nadležnosti, nego podrazumijeva suradnju između država članica dobru suradnju uz kontrolne aktivnosti, a komisija naglašava potrebu e, za jedinstveni PDV za jedinstvenim PDV prostorom koji bi odgovorio na zahtjeve 21. stoljeća, a e, određena modernizacija trebala bi se e, unijeti uz pojednostavljenje, a na taj način bismo cijeli sustav učinili otpornijim na prijevare i smatramo da je to jako dobar put. Tri su ključne stvari koje želim spomenuti. Prvo se odnosi na članak sedmi i potrebu za administrativnim istragama od bi se poduzimale od određene e, države članice u drugoj, odnosno odnosile bi se na drugu državu članicu. Dakle, podnosi se zahtjev koji se mora prihvatiti ako se zahtjev ne bi prihvatio to bi značilo da ne bismo dobili adekvatne informacije ali u ovom e, članku također se govori o reguliranju uloge države članice koja podnosi zahtjev drugoj državi članici. Druga stvar se odnosi na sedmo poglavlje, e, a to se odnosi na e, upravna tijela i subjekte koje djeluju uh, u uh, drugoj državi članici uh, i smatramo da je to dobar prijedlog kao i deseti deseto poglavlje, to je utemeljenje Eurofiska. Što mislimo da bi trebalo doprinijeti sprječavanju prijevara i upravo zato je važno držati dobru kontrolu nad e, plaćanjem poreza na dodatnu vrijednost i e, to ne bismo smjeli gubiti iz vida budući da to podrazumijeva i korištenje novih tehnologija koje nam danas stoje na raspolaganju da bismo stekli potrebne uvide. Zahvaljujem još jednom izvjestitelju, mislim da je ovo odlično odrađen posao. Hvala lijepa na intervenciji. E, gospodin Ludvigson za SND. izvjestitelju u sjeni. Hvala lijepo gospodin Cile, hvala na suradnju u ovom izvješću. Slično kao što je i komisija istaknula koja je mm, zapravo uvela i predložila čitav niz e, mjera i promjena u području PDV-a, mišljenja sam da je izuzetno važno da naše mjere za suzbijanje prijevara u sa PDV-om e, organiziramo tako da budu učinkoviti ovo je porezna prijevara, kao svaka druga porezna prijevara. 2017. E, godine u studijom komisije podasila svoj prijedlog, međutim dvojim da ukoliko izvjestitelj i dalje će naglasak staviti na zaštitu podataka i zaštitu privatnosti, e, tada to nećemo ići u dobrom smjeru. Naravno da se moramo podržavati i zaštite podataka i privatnosti, ali istovremeno kad je riječ o suzbijanju prijevara sa PDV-om, tada se aktivnosti moraju pojačati. Suradnja između poreznih organa, država članica i eurofiska i dalje se mora poboljšati i unaprijediti. Ovo pak uključuje i razmjenu informacija i dokumentacije kad je riječ o e, sumnji u poreznu prijevaru u području PDV-a. Mm, tijelo koje prima zahtjev e, mora učiniti sve kako bi onom tijelu koje podnosi zahtjev olakšao pristup svim podacima i olakšao posao. Prema mom mišljenju nije potrebno da se E, da ono tijelo koje prima zahtjev zaštiti jače, kao što je to predložio izvjestitelj. Također izvjestitelj predlaže da upućivanje na e, certificirane porezne obveznike bude brisan. Međutim, to je upravo pojam koji u konačnom prijedlogu komisije, a radi stvaranje e, jednog zajedničkog poreznog sustav jest ujedno jedan značajan faktor i riječ je o tome da se upravo kroz taj pojam identifikacijski broj PDV-a e, može e, razlučiti one porezne obveznike koji su porezni obveznici od povjerenja. Mislim da je to izuzetno važno i smatram isto tako da bi svakako trebalo pronaći rješenje koje će imati učinkovito suzbijanje svake vrste poreznih prijevara u području PDV-a. Svake godine imamo e, kriminalne mreže koje organiziraju prijevare u okreće se iznosu milijardama i posao koje ćemo ovdje odraditi bit će zanimljiv i nadam se da ćemo imati u konačnici dobro rješenje, pa makar to od početka nije bilo baš izgledno. Hvala. I don't see anyone from Alde. Čini mi se da nitko iz Alda nije tražio riječ, niti iz Guja, ali jesu zeleni, pa izvolite. Ja sam suglasan s ovim što je rekao gospodin Ludvigson E, a i sa prijedlogom komisije o administrativnoj suradnji e, na e, borbi protiv prijevara u PDV-u i mi imamo ipak pomalo drugačije mišljenje i predložit ćemo amandmane u kojima će se ono očitovati ali nismo sigurni da bismo išli baš istim putem Dakle, ne bismo uh, ukidali koncepciju uh, certificirane uh, certificiranog poreznog obveznika mislimo da se to može bolje osmisliti i ne ovako kao što je predlagatelj i izvjestitelj to predložio osim toga što se tiče razmjene informacija o poreznim obvezama između dviju država, za to već postoje mogućnosti. Mislimo da to ne bi trebalo uvrstiti ovaj tekst na ovaj način i mislimo da bi trebalo drugačije osmisliti i suradnju. Jedna od glavnih odredbi je da e, podnositelj zahtjeva ima pravo e, uputiti e, inspekciju u državu od koje traži informacije. Mislimo da ovo nije ključno za suradnju a Europski revizijski sud je ukazao da bi trebalo sve instrumente koje već stoje na raspolaganju e, za borbu protiv prijevara bolje koristiti, e, a to su zajedničke revizije recimo koje mi podržavamo i smatramo da su vrlo korisne, a osim toga tražit ćemo i gledat ćemo da se surađuje e, s Eurofiskom, Europolom i Olafom za najozbiljnije e, slučajeve prijevara i e, da ne bude nikakvih e, zapreka razmjeni informacija pogotovo kad se radi o kriminalnim organizacijama. Isto tako što se tiče najpovlaštenije nacije to e, je nešto što postoji u daku za izravno porezivanje. Nadležno tijelo može zaprimiti informaciju od treće države e, o poreznom obvezniku te to onda proslijediti zainteresiranim državama članicama. Hvala lijepa. Hvala. Hvala lijepa. Nitko e, od izvjestitelja se ne javlja za riječ. Sada trebamo vidjeti da li možda komisija želi uzeti riječ. Hvala lijepa. Za početak hvala zastupnicima koji su dali potporu prijedlogu komisije. Kao što je i rečeno, ovo je važna nadopuna našem prijedlogu da reformiramo sustav PDV-a. I dakle da imamo dodatne instrumente da se borimo protiv prijevara a e, u sadašnjem režimu, a i da se mm, predstavimo sljedeći režim. Danas ste uputili na najbitnije elemente tih e, prijedloga o kojem se, kao što znate, sada puno raspravlja u vijeću, jer se radi o prioritetu bugarskog predsjedništva. Htjela bih naglasiti da ono što je zaista velika novina u ovoj uredbi je da se može imati obvezna upravni na istraga, naročito ako dvije države traže treću državu da provede takvu istragu. To je važna novina jer na taj način porezne vlasti mogu kontrolirati različite operacije kao i novi okvir koji će uskoro stupiti na snagu o e-trgovini. Amandmani o e, brisanju odredbe o e, zajedničkoj poreznoj osnovici članci koji iz ovog prijedloga koje je dala komisija ostaju na stolu, nećemo ih povući. Istovremeno nećemo spriječiti dogovor o ostatku uredbe. Jasno je za nas da te odredbe ne treba brisati, oni ostaju za pregovaračkim stolom i na pregovaračkom stolu i e, o njima će se pregovarati kad se bude govorilo o poreznim režimima. Što se tiče Olafu, Europolu i e, novim poreznim vlastima, mislimo da je to velika novina te da se ne smije biti e, previše restriktivan u tom smislu. E, znamo da su države članice na ovo pitanje jako osjetljiva, međutim nadamo se da ćemo na kraju naći jedan e, dogovor koji će funkcionirati. I za kraj o zaštiti podataka. Kao što ste vidjeli, prijedlogom e, komisije se ažurira prijedlog e, u koji se tako usklađuje sa e, GDPR-om. Moramo ažurirati sve te odredbe jer cilj nije da se države članice spriječe da surađuju puno više. Cilj je da se poštuju prava građana, a da se pritom ne spriječi suradnja. Dakle, radimo na tome da se sve uskladi na odmjeren način. Hvala lijepa. A sada dajem riječ ostalim zastupnicima žele postaviti pitanja. Gospođo Beres. Hvala lijepa. Vrlo sam eh, pažljivo pročitala prijedloge našeg e, izvjestitelja i kao i svi kolege želim mu zahvaliti. Ali ono što je rekao Le Ludvigson, naš izvjestitelj u Sijeni, s čim s kojim se u potpunosti slažem, e, želim jednostavno reći e, u čemu je bit ovog prijedloga uredbe i njegova vrijednost sada e, smo možda jako, nismo jako napredovali po pitanju upravne suradnje, sada napredujemo po pitanju PDV-a. Pada mi na pamet e, ono što smo upravo u smislu administrativne suradnje, e, sporazum koji smo upravo sklopili s Norveškom. Europski parlament ga je jednoglasno usvojio i onda bi bilo jako čudno da imamo e, izuzetan e, no dobar i vrlo ambiciozan ugovor s Norveškom. Dakle, to je zapravo neka vrsta školskog primjera onoga što bismo trebali napraviti, te da se time ne koristimo kada trebamo napraviti ugovor o suradnji unutar Europske unije. A čitajući prijedlog izvjestitelja, čini mi se da se udaljevamo od te logike. Pozvaću dakle izvjestitelja da naše ambicije uskladimo barem s onim što stoji o ugovoru sporazumu s Norveškom, a e, nakon toga e, da vidimo što smo sve još ostvarili u svim ovim sporazumima osim e, samog PDV-a. Hvala lijepa. Da li možda još netko želi postaviti pitanje? Čini mi se da ne želi. I e, zato ću se ponovo vratiti ne na izvješće već gospodina Lunesa ko e, ne hvala, hvala svima na ovoj dobroj raspravi. Hvala. Završili smo dakle s ovom točkom dnevnog reda. Rokovi za ulaganje amandmana su 23. svibnja u 5 popodne, rasprava o amandmanima 18. lipnja, 19. lipnja glasanje na Ekonu, dok će se na plenarnoj sjednici ovome glasati u srpnju. Hvala lijepa. Mislim da ćemo trebati sada napraviti stanku od 7 minuta e, kada bi trebao doći gospodin Ferber koji je izvjestitelj za sljedeće dvije točke dnevnog reda.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 6. i 7. gdje se govori o e, bonitetnom nadzoru poduzeća. radi se o prijedlozima iz e, vezane za e, direktivu, odnosno uredbu o kapitalnim zahtjevima broj 4. I tu se e, bonitetni režimi luče prema e, veličinama i tipovima. Najveće investicijska poduzeća ostaju u režimu CRTD, dok sve ostala poduzeća u EU nisu više podvrgnuta tom sustavu, već e, se podvrgnuti novom e, režimu sa jednostavnim bonitetnim zahtjevima. A prijedlog o kojem ćemo govoriti se odnosi na sve tvrtke e, koje su u okviru MIFID-a 2. I tu ulaze mnogi elementi kojima se ti e, prijedlozi bave, od ulaganja pa do izvješćivanja. E i sve je to vezano također i za uredbu o e, Europskom bankovnom tijelu. I e, dakle, u prijedlogu se govori o uvođenju novog i robustnijeg režima za treće zemlje. Sljedeće predsjedanje, austrijsko predsjedanje bi htjelo da se postigne dogovor o tome do prosinca. Naš je izvjestitelj za obe ove teme, Markus Ferber. Imate dakle 10 minuta. Hvala gospodine predsjedavatelju. Unaprijed bih e, želio kazati, e, vijeće, predsjedajuće vijeće su mi nešto kazali drugo što se tiče opseg kretanja, ali to ćemo razjasniti tijekom vremena. Ja bih e, zaista volio da se e, mogu ukazati da bugarsko predsjedništvo je na pravilo. velike korake naprijed i da u jesen možemo uvoditi trilog. Evo, toliko unaprijed. Dakle, to je, bih molio da se razjasni, nisu te informacije koje ste vi iznijeli one koje ja imam. Što se tiče e, okvir nadzora e, kad je riječ e, o investicijskim društvima, pravno se prema onim uvjetima banaka, svi znamo da investicijska društva imaju drugačiji poslovni model koji u mnogim područjima se razlikuje od bankarskog poslovanja. Predlog komisije zapravo jeste da se bonitetni zahtjevi i regulativa uskladi s time i da se mjeri uz rizičnost samog dnevnog poslovanja. Slično nešto što što smo imali i vezano uz preradu CRD direktive o kapitalnim zahtjevima i, i uredbi o kapitalnim zahtjevima. E, stupanski klasifikacijski sustav, e, velike sistemski relevantne e, investicijska društva koje i dalje su pod e, single supervised mezzanine i koje nadziru bankarske, to su kategorije 1 investicijska društva, onda srednje veličine koje nisu sistemski relevantna investicijska društva koji ne podliježu kapitalnim uvjetima prema određenim tako takozvanim K faktorima i mjere se prema njima, a koji se pak tiču na klasične e, poslovanje sa vrijednostnim papirima, to bi bila kategorija dva, mala i sistemski nepovezana investicijska društva koja su mala u svom rizičnosti, spadaju u kategoriju tri. U svom mom izvješću ja podržavam prijedlog komisije, u osnovi mogu podržati prijedlog komisije u ovu klasifikaciju tri segmenta, međutim mišljenja sam da ipak prijedlog komisije Prvenstveno kad je reč o trima područjima možemo poboljšati i s tim u vezi uputio sam i amandmane. Prvo, kad je riječ želio bih da novi režim, prije svega kad je riječ o malim investicijskim društvima uz ove kategorije 3, bude planski e, isto tako predvidljivo, a isto tako i predlažem da na nekim mjestima budemo ipak fleksibilniji koju moramo dopustiti kako bismo ove različite poslovne modele i strukture investicijskih društava na neki način ispunili njihove uvjete poslovanja, jer postoje čitav niz investicijskih društava i poslovnih modela s tim u vezi koji unutar te kategorije e, posluju. I Svakako kad je reč o investicijskih društva iz trećih zemalja da imaju iste poslovne uvjete kao i ovdašnje. Svaka od tih tri točke želim sada kasnije kazati. Što se tiče mogućnost planiranja i predvidivosti, komisija je kazala da se granice između kategorije 2 i kategorije 3 ovih investicijskih društava koje sam naveo, da ih se e, na temelju kvantitativnih kriterija i definira. Malo me brine da s obzirom na tijek poslovanja i s obzirom na ovu mogućnost e, spusta i pada poput lifta, da se između ove dvije kategorije fluktuacija unutar e, jedne godine mogu biti u jednom režimu, druge godine u drugom režimu da će ovdje dolaziti do prebacivanja. I stoga sam ja dao e, prijedlog kako da ove e, vrijednosti prilagodimo. Primjerice da se izračun nekoliko K faktora e, provede kroz jedno duže razdoblje kako bismo ga uravnotežili. Ako gledate kretanje dionica kroz dan ili kroz mjesec dana ili 200 dana, onda se te na neki način ove izboji koji se događaju ipak poravnavaju. I to znači produžavanjem vremenskog okvira možemo e, na neki način ublažiti. Što se tiče e, najviših i najnižih vrijednosti, one se ne bi uzeli u obzir i to će svakako doprinijeti ovom ujednačavanju podataka i time bismo imali e, ujednačavanje samih podataka jer nećemo ništa učiniti za sama investicijska društva ako to ne uzmemo u obzir. Što se tiče fleksibilnosti, s obzirom da vidimo da komisija želi jednostavni model i režim režim za investicijska društva, ipak mi se čini da velik broj uvjeta još uvijek se drže e, režima nadzora banaka, a ipak je naš cilj bio da ga skrojimo za investicijska društva i da stvorimo jedan njima prilagođen e, režim. Stoga mislim da nam Zapravo ne treba nam izvješće po zemljama, niti nam treba e, variabilne i fiksni troškovi, zato što investicijska društva imaju drugačije primitke nego što to imaju banke, a koji trebaju ispunjavati e, uvjete o inicijalnom vlastitom kapitalu. A isto tako direktiva i uredba o kapitalnim zahtjevima tiče se samo nekih e, korporativnih društava koje nije lako ispuniti, stoga ja predlažem da kategorija tri investicijska društva u toj kategoriji u dogovoru sa nadzornim tijelima treba imati mogućnosti da svoja vlastita sredstva, inicijalni kapital budu isto tako e, oduzete, izuzete iz uredbe o kapitalnim zahtjevima, naravno uz dogovor sa nadzornim organima u državama članicama. Što se tiče trećih država, investicijskih društava iz trećih država, tada Moramo kazati da većina investicijskih društava u Europi e, je e, koncentrirana u jednoj državi članici i koja u bliskoj budućnosti više neće biti članicom Europske unije. Stoga se postavlja pitanje da li regulatorni okvir za treće države trebamo svakako vidjeti da će to biti od velikog značaja. Temeljna postavka pri tome treba biti da ekvivalentnost može biti odobrena samo ako treća država ispunjuva uvjete i iz e, sklopa potpisa koje će imati istovjetni rezultat. Toga sam predložio da se popis e, ekvivalentnih kriterija e, sastavi kako nadzora, internih kontrola, tako i isto tako i ponašanja na tržišti kako bi i investicijska društva iz trećih država imale istovjetne standarde kao i europska investicijska društva. Pored toga, usluge koje se u Europskoj uniji nude putem banaka, kad je reč dakle o trgovini i financijskim instrumentima za vlastiti račun ili preuzimanje emisija financijskih instrumenata, ne bi trebali biti u mogućnosti dakle investicijska društva iz trećih trećih država naprosto iz razloga kako bismo spriječili da se europske banke kod izvršavanja tih usluga u konačnici imaju teže uvjeti nego investicijske društva iz trećih zemalja i to svakako moramo spriječiti. U prošlosti pak vidjeli smo da ekvivalentne odluke nisu samo tehničke naravi i u ovom odboru smo u pogledu MIFI, da već konkretno na primjerima mogli vidjeti kako stvari izgledaju. E, tako da imamo isto tako i političke kriterije, želim vas uputiti na priznavanje e, dakle švicarskih e, mjesta za trgovanje prema mifid 2, a upravo temeljem delegiranih akata ovo međusobno priznavanje bi trebalo imati, a ne dakle provedbenih akata tek ćemo mi i vi parlament i vijeće, to e, su zakonodavci, mogli biti uključeni u donošenje takvih odluka. Mislim da ove točke koje su napomenute i prijedlog komisije, zaista ovi predlozi bi poboljšali prijedlog komisije, veselim se konstruktivnoj i uspješnoj suradnji sa svim e, svojim izvjetiteljima u Sjeni, te isto tako i kolegicama i kolegama iz ovog otvora. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala lijepa, Markuse. Upravo sam provjerio nedosljedne informacije o rasporedu. Vjerojatno različita predsjedništva imaju različita stajališta, ali Razgovarala sam i s bugarskom i sa austrijskim predsjedništvom. Ne znam, pošto ste vi razgovarali s drugačijem austrijskom predsjedništvom. Nisam ja osobno već tajništvo, ali nadam se da je vaš optimizam e, opravdan. E, izvjestitelja e, u sjeni socijalista i demokrasta zamijenit će e, Permans Beres. Pa ne znam kako da to napravim. Imam bilješke našeg izvjestelja u sjeni, a istovremeno imam i stvari koje ja želim reći. S vašim dopuštenjem kombinirat ću ono što je rekao a, izvjesteljica u sjeni, Madi Delvaux. Ona danas nije mogla doći jer je imala važan sastanak u Parizu. Pročitat ću dakle njezine e, primjedbe. Ona naravno pozdravlja prijedlog komisije. Vjeruje da se radi o dobrom prijedlogu. E, morat ćemo jačati e, ekonomsku i monetarnu uniju i morat ćemo tu i s bankovnu uniju i to je važno kako bi se izbjegle manjkavosti bankovne unije. E, radi se o bonitetnim zahtjevima koje su više prilagođeni profilima rizika različite prirode i veličina, a investicijske firme nemaju velike portfelje e, velikih zajmova za poduzeća i istovremeno situacija treba E, ispraviti jer neke tvrtke su dobile izuzeća i nisu bile podvrgnute bonitetnim zahtjevima. I e, zato mislim da trebamo posebno nadzirati aktivnosti tih e, poduzeća. u Sjeni pozdravlja pojednostavljenje koje komisija daje u svom prijedlogu, ali misli da zapravo ne ide protiv našeg cilja E, da e, treba se dakle investirati u e, realno gospodarstvo i zato traži da se napravi više. Ona traži e, gospodin Ferbera da zapravo ovdje govori o više proporcionalnosti. Zahvaljujemo na izvješću a e, u prijedlogu dakle stoje 11 različitih kategorija u tri klase što misli da je to jako e, da je to vrlo izazovan prijedlog i ona će uložiti amandmane kako ne bi došlo do neželjenih posljedica za različite poslovne modele i za manje tvrtke. Nije sigurna da li e, prijedlog koji na kojima daje puno e, e, zakonodavstva druge razine e, može jamčiti proporcionalnost. 80% ovakvih tvrtki nalazi se u Ujedinjenom kraljevstvu i u tom smislu ovaj dosje je jako vezan za Brexit. Predlozi izvjestitelja su dobri i idu u pravom smjeru, ali pregovori vezani za izvješće Hayes e, se također moraju uzeti u obzir e, u ovom dosjeu, a ti pregovori upravo traju. Također smatra da su pravila o naknadama vezanim za e, tematiku CRD4, jer različiti profili rizika vode do različitih stupnja rizika i za druge režime osim onih bankovnih. I zato su izvjestitelja u smjeni e, smatra da bi trebalo sve ovo odgoditi na neko vrijeme, barem za mjesec dana. Ja sam inače koordinatorica za ovo pitanje u našem klubu i tekako podržavam ovaj zahtjev. I sad vas samo želim pitati da li sada da nastavim sa mojim pitanjem ili se, da se kasnije. Pa dobro, onda molim da me prijavite za kasnije da se javim. Da, nakon eh, ovih govornika, ECR, gospodin Luka, hvala gospodine predsjedavatelju, govorit na njemačkom jeziku. Dozvolite da na prvom mjestu istaknem da mm, pristup komisije u osnovi smatram dobrim, je prihvatljiv upravo kroz ove tri kategorije, isto tako investicijskih društava i s obzirom na e, stupnjevanje po nadzornom i bonitetnom nadzoru, kroz sama investicijska društva također isto tako dijeli mišljenje gospodina Ferbera da u jednom dijelu prijedlog komisije previše kalibrirani to uz pozadinu da eto, budu u regulativi poput bankarskog sustava. E, prva točka koju sam isto tako želio naglasiti u ovoj raspravi, kada u osnovi u ovom zakonodavnom postupku želimo deregulirati i ta deregulacija treba evo, dok svi nisu spremni slušati, ja ću prestati. Postoje dvije mogućnosti kako se može provesti dereguliranje ili s jedne strane da ćemo se orijentirati prema e, zahtjevima nadzornih institucija e, koji to tako dovode do financijske stabilnosti ili ćemo se orijentirati pak prema tome kako ćemo ove nadzorne mehanizme da imamo e, upravo usporedbu sa bankarskim sustavom e, koji djeluju na istom tržištu. Moje osobno mišljenje je da se moramo prikloniti prvoj varijanti, da moramo dati prednost, e, znači da ne smijemo postavljati zahtjeve prema investicijskim društvima koje nisu obrazloživi upravo kroz zahtjeve koje se e, stvaraju da bi se e, očuvala stabilnost na financijskom tržištu. Banke imaju mogućnost da se organiziraju drugačije u svom poslovnom modelu kako bi onda eventualno isto tako bilo mogućnost preko samostalnih investicijskih društava obavljali ovaj poslovni segment i bili konkurentni na ovom tržištu. Stoga sam e, uputio nekoliko amandmana, dakle, e, KPMR, KPMC, mogućnost izbora, logika e, toga jeste da se stavi jasni naglasak na ESMO prema EBA-u. EBA u ovom trenutku e, ima vodeću ulogu, dok je ESMA više savjetodavnog karaktera, e, stoga bismo i to trebali obrnuti njihove uloge. Druga važna točka jest e, sljedeća da definicija malih i sistemski nepovezanih investicijskih društava trebamo na neki način proširiti. Tu imamo izuzetno jake restriktivne mjere, prije svega kad je riječ o zahtjevima od nule do u nekim poslovnim područjima, što smatram da nije primjereno. Tu postoje isto tako i mali iznosi koji se mogu primijeniti za investicijske društva malek i nesistemskog karaktera, te isto tako ne smijemo stvarati prepreke za nove aktere na tržištu koji se žele e, uključiti na tržište. Ne simpatiziram isto tako niti ovaj dio kad je riječ e, o e, primicima, variabilnim fiksnim, odnosno dio primitaka u tim društvima, jer upravo preko malih i srednjih investicijskim društvima o kojima je riječ koji nisu sistemski relevantne i ne smatraju se značajima, tada ne moraju objedanjivati svoje e, dakle primitke na bilo koji način. Četvrta točka koju želim naglasiti, ekvivalentnost e, i prihvaćanje e, društava iz trećih e, zemalja. Suglasan sam s onom što je kolega Ferber kazao, ekvivalentnost trećih zemalja, moramo zadržati otvorenost tržišta kapitala, a isto tako i konkurentnost između samih društava koji su imaju poslovni nastan u Europskoj uniji. Ne razumijem vaš amandman kolega Ferber u broj 28, možda možete u završnom slovu komentirati, međutim ako ova područja iz MIFID-a, dakle vlastita trgovine i obaveze preuzimanja, ne dozvolimo i to društvima koje su, imaju poslovni nastan izvan Europske unije, to bi drugim ličima znači da imamo e, relokacijsku politiku, odnosno da stvaramo obvezu poslovnog nastana. Mislim da je to prepreka za trgovanje, to je čak i protekcionistička mjera, a mislim da to nije na duhu našeg otvaranja e, otvorenog tržišta kapitala. Možda nam tu možete pojasniti o čemu je riječ. Toliko o mojim primjedbama. Hvala lijepo. Thank you. Uh, Hvala lijepo. Da li netko iz Aldea se java za riječ u ime kluba Alde? Ne vidim da se itko javlja za zelen. Gospodin Lambert, njegov zamjenik, ne. Gospodin G. Gold, I have no intention mm, ne želim se priključiti guaju ja sam toliko proeuropski orijentiran i neću se pomaknuti. Moram to još jedan put naglasiti i potvrditi. I to me guje, to me zbunjuje, to je prava rasprava. E, socijaldemokrati su pokušali vas pridobiti na svoju stranu, nisu uspjeli u tome. Predsjedavatelj, imam li riječ ili ne? E, u papirima, evo, udogodila se greška. Hvala vam. A sada ozbiljno. Na prvom mjestu želim se zahvaliti komisiji na ovom opće prihvatljivom prijedlogu i isto tako zahvale idu i prema izvjestitelju u substancijalnim amandmanima, te se isto tako veselim raspravi. Svakako želim na prvom mjestu istaknuti da zeleni su uvijek bili suglasni da moramo imati proporcionalnost u financijskoj regulativi, da se pravila moraju zasnivati na zaista jasnoj analitici i pitanju za koji poslovni model potrebno koje je pravilo. Osim toga, nekolicina amandmana koje su se uputili, koje je uputio izvjestitelj, a prije svega kada je riječ o rupama, kada je riječ e, o e, investicijskim društvima, jedan od amandmana upravo pokušava zatvoriti ovu e, rupu, no prosjek nekoliko godina, osim ovog e, iznenadnog izboja i učinka, svakako treba stvoriti i jednake uvjete i za one aktere iz trećih zemalja. E, mada to sve skupa se kreće u smjeru u kojem bismo i mi voljeli da se kreće. Pitanje koje bih imao prema komisiji kada pogledamo sam zabranitost građana i aktera na tržištu, a to je pitanje da li ova kategorizacija koja se ustoličuje, da li su zasnivene upravo na pravim kriterijima i na ispravnim kriterijima. Ono što ja mogu vidjeti da s jedne strane možda imamo sada jedan suviše kompleksan sustav za male i nesistemske investicijska društva. Međutim, ako imate ogromna sredstva kojim upravljate i ako imate jako malo vlastitog e, inicijalnog kapitala, onda nećete biti pod supervizijom, e, niti ćete biti pod strožim pravilima a dok je vaša tržišna e, zapravo moć izuzetno velika. E, stoga moramo povesti raspravu o snazi utjecaja samih upravitelja imovinom kada oni stupaju na tržište i isto tako korporativno upravljanje u realnom sektoru gospodarstva. I mislim da upravo ovi kriteriji koje su zasnovani isključivo na brojkama koje su kao takve E, iz vlastitih e, društava moramo vidjeti i ovaj kvalitativni aspekti, kriterije kvalitativne naravi te potencijalne utjecaje koji imaju u, u tržištu socijalnom tržišnim uvjetima. A upravitelji investicijskih društava i upravitelji fondova su oni koji su pozvani za to. Mi kao parlament ovo je olakšanje i za poduzeća koji trebaju se suočiti sa ovim organiziranim međusektorskim utjecajima svih velikih investicijskih društava i fondova. Ja sam vidio ovaj amandman koji ste predložili i da svi oni koji nediskrecijono daju daju savjete treba e, drugačije kalkulirati s obzirom na e, adekvatnost e, kapitala nego li druge ali mislim da to svakako treba dobro promisliti jer i ako imate samo nediskrecionalnu savjetodavnu ulogu možete ipak biti odgovorni i ako nemate e, temeljni inicijalni kapital i investicijskog društva onda kompenzacija prema investitorima i pitanje ispunjavanja njihovih prava stoga to moramo dobro promisliti s druge strane vidim zaista dobar argument kada kažete da ukoliko to diskrecioni ili nediskrecioni savjet i to je ono što se upravo uvodi kao novi pojmovi. Osim toga, među financijski e, sektor e, i isto tako e, investicijska društva, okolišna pitanja, socijalni i upravljački rizici moraju biti jasni Na kraju ćemo vidjeti veći prinos. Predlog komisije i svakako ćemo uputiti amandmane koji će uvesti same ideje o tome da području investicijskih društava koje kao takve moraju proporcionalno uzeti u obzir. Na samom kraju želim istaknuti isto tako naše mišljenje da smo uvjereni da neka pravila, apriorna pravila i Mm, slažem se sa gospodinom Lukeom kad je reč o investicijskim društvima, e, pravila po članicama u poreznom izvješćivanju, ali isto tako i neka pravila o naknadama moramo postaviti i moramo isto tako sagledati rizik koji možda previđamo, a to su rizici koji još uvijek postoje na tržištu. Stoga s velikim zanimanjem ću pratiti ovu raspravu i nadam se i vjerujem da će upravo pojam proporcionalnosti koje je uvela komisija kao isto tako i ideja i pojednostavljenja treba isto tako e, sažeti kroz snažnija pravila za one najsnažnije aktere koji sve više i više dobivaju na značenju u e, socijalnom, dakle tržišnim, socijalnim tržišnim uvjetima, te isto tako paziti kada smo stvarali jedinstveno tržište u e, financijskim uslugama kao takvima. Hvala lijepo, hvala na vašem javnom, nadam se da smo to sve dobro. Gospodin Vegas iz Guje nije nazočan. I stoga bih, ali imamo zamjenika. Ja bih e, sa svoje strane želio e, kazati da je, nije ovdje jer mora biti na drugom mjestu i već nekoliko dana on će sa svojim komentarima upotpuniti e, popis amandmana. Ne želim ga zamijeniti, ali imam jedan komentar kada je kolega Gigald kazao. Prije svega možda bi mogao ispraviti vašu grešku jer ste rekli da predstavlja kue. Da, on je to činio, ali bi ga želio pitati da više respektira i Gue i mene osobno, jer komentare koje je učinio i uputio socijaldemokratima nisu bili baš sretni, a mi smo i on je dobar kolega i prijatelj i javno bih e, upitao i zamolio da ovakve komentare u budućnosti više ne upućuje. Mislim da to može to riješiti izvan ove dvorane, stoga bih ja predložio da idemo na spontano i potom komisija i nakon toga ćemo se vratiti izvjestitelju i zaključiti ovu točku. Prvo javljanje, mislim Sanders i gospodin Persi. Hvala lijepa. I ja želim zahvaliti izvjestitelju na prijedlozima. Htjela bih eh, načiniti komentar o odredbama vezanim za treće države. Mislim da je važno naglasiti upravo te odredbe, a naročito ojačati one koje sada postoje u okviru mifir Naime, sada ta pravila nisu dovoljno jasna i nisu dovoljno solidna, a e, režim e, ekvivalencija ne omogućuje da se riješe dvije vrste problema, po mom mišljenju. Prvo je pitanje lojalne konkurencije. Važno je naime da europske investicijske firme budu e, konkurentice firmama, dakle tvrtkama koje su podvrgnute sličnim pravilima, a ne da one izbjegnu ona pravila i zahtjeve koje stoje u MIFIT-u i MIFIR-u. Drugo, vezano za financijsku stabilnost. Tu su unesene izmjene, izmijenio ih je izvjestitelj kako bi se bolje kontrolirali rizici investicija, investicije e, investitora iz trećih zemalja. Po mom mišljenju to je dobro došlo, dakle to je uveo e, izvjestitelj. Hvala lijepa, sada gospođa Berez. Hvala lijepa. Dakle, dijelim e, mišljenje naše izvjetejce u sjeni Madidelvo, međutim, osim toga bih htjela nešto još dodati. Vratit ću se na definiciju tri kategorije poduzeća i e, cilj je da je komisija u svom izvornom prijedlogu se odlučila za specifični režim za investicijske firme. Ali ako dolazi do sprke, dakle da oni vode aktivnost koja je gotov nalik onoma koje vode banke, onda se e, oni moraju pridržavati tih istih pravila koje su nametnute bankama. Naravno, drž, pridržavajući se načela proporcionalnosti u tom smislu. E, postoje dakle te tri različite kategorije, ali mislim da postoji i e, zahtjev da ako se neka tvrtka bavi kvazi e, bankovnim djelatnostima, dakle djelatnostima velike na banku, onda mora poštovati pravila koja vrijede za banke, što se tiče konkurentnosti i što se tiče financijske stabilnosti. A to vrijedi isto i za naknade. Mislim da je gospodin Luke upravo o tome govorio, naime o tim e, naknadama, o tim plaćama. To je nešto što je, usudila bih se reći, sistemske prirode, a mi znamo kakve sve rizike ovaj sektor može imati. Što se pak tiče ekvivalencije, mislim da se tu nalazimo zaista u problematičnoj e, situaciji. Naime, postoji velika poteškoća. Postoji rizik da se preko ovog izvješća u potpunosti prejudicira rješenje odbora Ekon o režimu ekvivalenciju e, iz izvješća Briana Hayza jer je izvjestitelj tu govorio da bi sistem ekvivalencija bi onaj koji bi se trebao podvrnuti političkim arbitražama, naročito kad se radi o ekvivalencijama sa Švicarskom u um, području MIFID i MIFIR. A kad smo raspravljali o tome s Europskom komisijom, ustanovili smo da upravo suprotno solidan e, sustav ekvivalencija treba počivati na stručnim mjerama i normama koje e, se e, obje strane pridržavaju. A trebamo vidjeti da li to sve ovisi o jedinstvenom pravu komisije. Ne ovdje bi trebalo da i Europski parlament sudjeluje, dakle to je dio suodlučivanja. Mi ovdje dakle prejudiciramo ono što će biti rezultat izvješća Brana Hejza i e, tu moramo vidjeti što raditi s ovim sustavom ekvivalencija, a nema još općeg dogovora vezanog za izvješće Brana Hejza. Što se tiče izvješća o režimu ekvivalencijama, moramo vrlo strogo tražiti da imamo sustav kojim se neće oslabiti niti financijska stabilnost, niti, ja tu se slažem s izvjestiteljem, da outsiderima daju privilegirano mjesto u jednom sustavu tržišnog natjecanja. Ali to je Dakle, cijeli rizik koji i postoji upravo sa tim sustavom ekvivalencije i nadam se da će se to riješiti vezano za izvješće Brana Hejza. Bez obzira kojim će ritmom raditi vijeće, koji puta je vijeće brže od nas, najčešće je sporiji od nas, ako slučajno bude ovog puta htio raditi brže, koherentnost i logika nam nameću, mislim da si damo više vremena da bi ovaj odbor ostvario ravnotežu o to koja je toliko bitna, naročito kad se radi o Brexitu. Hvala, sad bih predložio da komisija ozme ako to želi. Hvala e, predsjedatelju, hvala izvjestitelju na ovom izvješću i hvala također o potpori e, prijedlogu komisije što e, nas ohrabruje u radu. Koje su glavna načela koje smo htjeli postići ovim tekstom? Prvo je bilo da se osiguramo da vrsta investicijskih e, firmi koje rade na europskom tržištu, da oni moraju biti podvrgnuti bonitetnim pravilima naročito onima vezanim za rizike. Jer sada to nije slučaj jer pravni okviri e, kojima se primjenjuju te, kojim su ove tvrtke nisu iste kao one kojima e, se podvrgavaju banke. Dakle, moramo to analizirati i podvrgnuti ih onima rizicima koji su vezani za one koji rade s kapitalom. Dakle, drugo, htjeli smo i pojednostavniti i e, e, e, pravila. Dakle, to su ipak važne tvrtke za naše gospodarstvo i stoga smo im htjeli omogućiti da se potrebno dakle, tim normama koje će biti prilagođene, dakle pojednostavljenje i proporcionalnost. A treće, Htjeli smo da režim koji ćemo primjenjivati tvrtkama iz trećih zemalja, da se on ojača s obzirom na činjenicu da pravila o ekvivalencijama koje danas e, vrijede, ta su pravila bila e, osmišljena u e, vrijeme kada je broj tvrtki koje su na sjedište van Europske unije E, bio puno manji nego li što će to biti slučaj u bliskoj budućnosti. Dakle, treba izraditi sustav e, kojem e, ćemo imati pravila za treće zemlje i moramo dakle imati ispravne ekvivalencije i moramo imati što je moguće više jedinstvena E, pravila, pravila koje se primjenjuju u Europi i pravila koje se primjenjuju u trećim državama. A isto tako da se a posteriori nadzor ojača i da imamo stvarna e, zajednička pravila igre koje će vrijediti kako za europske e, firme, tako i za one iz trećih država. Izvjestitelj u svom izvješću pokriva u velikoj mjeri upravo ove točke o kojima sam ja govorio i naravno ostajemo na raspolaganju izvjestitelju kako bismo e, vam e, pomogli ako želite da nađete e, odgovore na mnoga pitanja u ovom radu. I za kraj, e, gospodin e, Gigol nam je postavio pitanje o osobama koje upravljaju aktivom, odnosno imovinom. Mi smo si postavili to pitanje kvalitativno ili kvantitativno, jer moramo vidjeti o kojoj se to aktivi radi, e, kojom se to imovinom upravlja. S obzirom na vrstu aktivnosti ulazi se ili u E, drugi ili treći razred, ali kažem, nije to samo e, ne kvantitativno nego i kvalitativno. Htjeli smo dakle e, uočiti koje usluge, koja vrsta usluga je možda malo više E, potencijalno nego druge, trading s jedne strane, na primjer, i htjeli smo da ako se tradingom bavi na visokoj razini, e, možda čak i sistemskoj razini, o tome e, ću reći isto što je rekla i gospođa Berez. Želimo dakle da se ta na te tvrtke gleda na isti način kao i na banke. Dakle, da bude podvrgnute istom e, sustavu vezanom za tržišno natjecanje. Hvala lijepa. Europska komisija je na raspolaganju izvjestitelju za buduću suradnju. Hvala lijepa. Hvala, vraćam se gospodine Ferberu Hvala na ovim primjedbama koji pokazuju da na nekim mjestima se možemo brzo suglasiti, ali na nekim drugim mjestima još moramo stvari raspraviti. To je običajno sa ovakvim dosijevom, ali želim, eto, Iznenađen sam za neke komentare. Ja sam svim izvjestiteljima u Sjeni stavio naše rokove i naravno držao sam se ja e, tok e, tih rokova isto tako dao na prijevod e, ovaj dosije, Neke je to iznenadilo pridržavanja ovog e, vremenskog plana. Nije bilo nikakvih primjedbi u tom trenutku, ali sada e, sam iznenađen da moramo čekati e, inicijativu, izvješće o inicijativi, a isto tako da nećemo onda glasati ni o izvješću Hübner, koji isto tako ima kao predmet ekvivalentnosti, ima izuzetno veliko značenje i toga se onda isto treba čekati izvješće Hayes ili uvijek ili nikada. Pa ne može biti da je u jednom izvješću dobro, u drugom e, nije. To na neki način je van mog opsega obujma e, svačanja, neovisno o izvješću Hayes, e, tematika ekvivalentnosti mora biti tema i s obzirom na tijek vremena i planove i s obzirom na sve ono što se nalazi u izvješću Hayes, ali iste vas poznaje nemamo ni kod izvješće kolegice Hibner. Ekvivalentnost, eh, naveo sam Švicarsku kao primjer, ali možemo i navesti primjer SAD-a. Svi smo u odboru bili jasni i suglasni. Komisija kad je jamčila e, ekvivalentnost nismo bili zadovoljni i mi smo nakon toga, a da nismo imali nikakvu mogućnost suodlučivanja, ipak postavili da ekvivalentnost jest ograničena kako ne bismo imali ovdje svoju e, svojevrsnu zakonsku rupu i da se stvore mala e, mjesta za trgovinu u SAD-u u dakle dioničkim i tržnicama dionicama i i da se na neki način, na bilo koji način sprečavaju europska tržišta. Taj primjer smo isto tako naveli i kolege iz socijaldemokrata su to mogli učiniti. Evo, drugi primjer, mogu sam izabrati i prvi primjer i onda bi se sve skupa izgledalo možda sasvim drugačije. Treća primjedba. Velike investicijske kuće ostaje u svom postojećem režimu. Tu se ništa ne mijenja. Sve ono što imamo vezano uz E, izvješćivanje po državama i e, izvješćivanje, isto tako i naknada i objedanjenje naknada tako ostaje pitanje proporcionalnosti. Da li to moram učiniti za ono investicijsko društvo koje barata milijardima ili koje ima nekoliko milijuna? Sistemska značajna društva gdje tu mogu postojati pod pojmom proporcionalnosti rasterećenja, a da pritom ne ulazimo u područje rizika koji možda zapravo i ne postoji. To je taj okvir u kojem se eto krećem i veselilo bi me kad bismo taj okvir mogli pratiti i dalje. 28. amandman, evo ja sam dao obrazloženje u nacrtu izvješća Naprosto je riječ o tome da treće države i investicijska društva iz trećih država ne bude u boljoj poziciji nego li društva iz Europske unije. Zašto bi oni mogli nešto e, raditi što europske društva ne mogu. Ako to nije jasno, onda možemo raspravljati o tome. Nije moj interes je da se bilo što tu mijenja. To bi bilo suprotno onome što želimo ostvariti neke stvari koje nisu dopuštene da bi se trećim e, društvima dozvolilo i onda će posao nestati sa područja Europske unije izbjeći će se nadzori i ta poslovanja će se nuditi u trećim državama. Moje mišljenje je tu potpuno jasno, ne smijemo biti u goroj poziciji ako je druga većina ta koja će pobijediti onda u demokratskom procesu i to moram prihvatiti. Sama rasprava je pokazala da moramo još dosta toga pojasniti. Neovisno o rokovima za amandmane, ipak imamo još potrebu za daljnjim sastancima izvjestitelja u Sijeni i svakako i vrijeme moramo iskoristiti. Dok protekne rok za upućivanje amandmana ne možemo više intenzivne razgovore ni nastaviti. Ako želimo da se ovaj proces dovrši smisleno i u smislenom e, vremenu, onda bi moja zamolba bila da to ipak ne odgodimo za mjesec dana. To može biti tjedan dana E, sustav je otvoren, e, zaprimaju se amandmani, mogu se upućivati amandmani, stoga evo nudim i svi koji me poznajete znaju isto tako da ćemo voditi intenzivne razgovore kako bismo imali jedan široki kompromis i kako bismo iskoristili e, plodotvorno ovo vrijeme. Nalazimo se pred ljetnom stankom, moramo uzeti svakako u obzir da ako ćemo tek krajem godine započeti trijalog, onda u ovom sazivu više nećemo stvar moći dovršiti. Ja sam ipak bio uvjerenja da je ovo dosje i zato sam i svoje izvješće tako rano i pripremio kako bismo imali jednu realnu šansu da se u ovom sazivu sve skupa dovrši. I moja zamolba stoga bila da kada promišljate o svemu, ovo imate na umu, neće nam biti ni od kakve koristi da u sljedećem sazivu opet počinjemo sa ovom temom. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Marcus. Uh... Hvala lijepa Markus i evo rezimirat ću. Ne? Oprostite što se moram ponovno javiti za riječ, Međutim, ovo pitanje e, rokova za ulaganje amandmana i mislim da će se izvjestitelj složiti. Privilegi donošenja rasporeda je ono što predsjednik odlučuje, ne izvjestitelji. Na osnovu onoga što predlažu izvjestitelji, predsjednik o tome odlučuje. To vredi za plenarna zasjedanja i onda se prebacuje i na odbore. Izvjestitelj nam govori o ritmu kojim bismo trebali završiti pregovore u ovom tekstu. U potpunosti, ali u, u potpunosti se slažem s ciljem da prije kraja ovog parlamentarnog saziva završemo s pregovorima. Imam puno drugih primjera i ne moram ih citirati, vi točno znate na što mislim gdje je e, potrebno isto tako završiti do kraja mandata pregovore gdje je kalendar e, puno labaviji. Pa zato vas molim da ponovno porazmislite o onome što mi tražimo, a to je da rok za ulaganje madmana bude odgođen za mjesec dana jer postoje različite ekvivalencije koje se ovdje predlažu i to moramo riješiti, to je temeljno pitanje. Ne mislim da možemo o tome e, presuditi ako nismo prethodno barem jednom raspravljali o samom izvješću Hayes u okviru našeg odbora. Molim dakle E, neizvjestitelja, zapravo predsjednika, da ne donesemo odluku danas o tome, već da se uzme u obzir da klub zastupnika socijalista vrlo e, ustrajno traži da se e, rok za uklaganje amandmana odgodi za mjesec dana. Hvala vam lijepa. Evo onda zaključka Dakle, naš raspored je sljedeći. Krajnji rok za amandmane 24. svibnja podne, razmatranje 18. lipnja, zatim 24. rujna i na plenarnoj nakon toga. U svjetlu okolnosti ja predlažem i zamolit ću našeg predsjedatelja gospodina Gultierija da počne e, raspravu s našim izvjestiteljem i razmotri sve opcije uz pojašnjenja koja se odnose na e, raspored predsjedništva da bismo dobili željeni rezultat. Dakle, za sad ostajemo s ovim rokovima. Gospodine Ferber, gospodine Gultier, vi ćete razmotriti najbolje rješenje, ali za sad slijedimo ovaj kalendar kako je sada postavljeno. Molim da nas izvijestite što je prije moguće. Hvala vam. Thank you very much. I guess very soon we will... Vjerujem da ćemo vrlo brzo dobiti informacije i to vrlo e, transparentno i e, budući da glasujemo u 5.15 imamo sada stanku do tog vremena. Hvala vam lijepa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 Poštovane kolege, evo nas sada u dijelu u kojem ćemo glasovati, to je vrlo važno glasovanje o nacrtima izvješća za dvije uredbe. Dakle, e, tržište kapitala, zajedničko tržište kapitala i e, sve to povlači za sobom i o posljedice kojih smo svi svjesni. Evo sad prvo krećemo s testiranjem, otvaram glasovanje da provjerimo sustav. Pozvani ste da umetnete karticu i glasujete. Kolega ne glasa. Dobro. Krećemo s izvjećem gospodina Wernera Langena. Amandmani 77-79 za protiv usvaja se. Otvaramo glasovanje, ovo je provjera. Zatvaramo. Usvaja se. 78 se ne razmatra. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odvojeno glasovanje za amandman 80, dodavanje pojedinih riječi, za, protiv, suzdržani provjera amandman 80. otvaram glasovanje zatvaram usvaja se kompromis 16 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 88 za protiv suzdržani odbija se 89 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se 96 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 120 za protiv suzdržani odbija se. 121 za protiv suzdržani provjera mislim da se odbija ali provjeravamo otvaram glasovanje i zatvaram. Odbija se velikom većinom 1, 2, 2, za protiv suzdržani odbija se 123 124 za protiv suzdržani odbija se 125 za protiv provjera otvaram glasovanje zatvaram izjednačeno. Odbija se dakle. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se 127, odbija se kompromis 4, usvaja se amandman 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se 154 za, protiv, suzdržani, odbija se 156 za protiv suzdržani odbija se provjera otvaram glasovanje zatvaram usvaja se kompromis šest za protiv suzdržani usvaja se kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se amandman 175 za protiv suzdržani provjera otvaram zatvaram usvaja se s jednim glasom 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv. Glasujemo za elektronički za kompromis 5. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se kompromis 5a ne razmatra se, idemo na 188. Za, protiv, suzdržani. Odbija se, ali provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se 190. Za, protiv, suzdržani odbija se 192 za protiv suzdržani odbija se 193 za protiv suzdržani odbija se 194 za protiv suzdržani odbija se 195 za protiv suzdržani odbija se kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 198 za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. 203, 204 za, protiv, suzdržani, odbija se. 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9. Za protiv suzdržani usvaja se 211. Za protiv suzdržani odbija se. 213. Za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 10. Za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 214. Za protiv suzdržani

Usvaja se 226 za, protiv suzdržani. Odbija se 221 za, protiv suzdržani. Usvaja se 229 za, protiv suzdržani. Odbija se. 230 za protiv suzdržani odbija se 231 za protiv suzdržani odbija se Kompromis 11. Pojedinačno. glasujemo. zatvorem glasovanje. Usvaja se. 254. amandman. Za. Dakle, za protiv suzdržani odbija se kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 13 za protiv suzdržani usvaja se 266 za protiv suzdržani odbija se kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se amandman 273 za protiv suzdržani odbija se 274 za protiv suzdržani odbija se 275 i 6 za protiv suzdržani odbija se 277 za protiv suzdržani odbija se uvodne izjave 33 za protiv suzdržani odbija se 34 za protiv suzdržani provjeravamo 34. uvodno izjave na provjeri, zatvaramo glasovanje, usvaja se. 35. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Četrdeset jedan za protiv suzdržani odbija se šezdeset jedan za protiv suzdržani, ne, da, suzdržani, odbija se, provjeram, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv suzdržani usvaja se. 75 za, protiv suzdržani odbija se. Pojedinačno za izmijenjeni tekst otvaram glasovanje. Zatvaram. 46 za, 4 protiv, 5 suzdržanih. Dakle, usvaja se i čestitam izvjestitelju. Pa vi recite kakav sljedeći korak. EPP je predložio da to obradimo na plenarnom zasjedanju. Ja bih želio podržati e, kao izvjestitelj e, i dakle ne založiti se za pregovore. Ja bih odbio pregovore is not a request to... Dakle, ništa više ne moramo e, izglasati i glasanje ide na plenarno zasjedanje. Čestitke. Možemo prijeći na Danutu Hübner izvješće Dakle, izvješće o prijedlogu uh, u uredbe. Kompromis 1 usvaja se 2 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se 4 za protiv suzdržani usvaja se 5 usvaja se 6 za protiv suzdržani usvaja se 7 za protiv suzdržani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 suzdržani usvaja se amandman 277 za protiv suzdržani odbija se kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se sad glasujemo za amandman 295 za protiv suzdržani odbija se e, 16 za, protiv, suzdržani usvaja se 17, za, protiv, suzdržani usvaja se 18, za, protiv, suzdržani usvaja se 19, za, protiv, suzdržani usvaja se kompromis 20. Dvije stranice, kompromis 20. Za, protiv, suzdržani odbija, usvaja se. Kompromis 21 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 22 za protiv suzdržani usvaja se. 23 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 24 s usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. Pa idemo na amandman 65 za protiv suzdržani usvaja se

474. 474. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. trebamo ići onda na 501, a to bi mogla biti i pogreška. Ah, compromise 29. Kompromis 29, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 504, za protiv suzdržani odbija se. Amandman 505 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 30 za protiv suzdržani usvaja se.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 34a za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 569 za protiv suzdržani odbija se 570 za protiv suzdržani odbija se 534 kompromis 36 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 576 za protiv suzdržani odbija se. 577 za protiv suzdržani odbija se. 580 e, za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 38 za protiv suzdržani usvaja se. 592 za protiv suzdržani odbija se. 599 za protiv suzdržani usvaja se. 100 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 39 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 40 za protiv suzdržani usvaja se 104. amandman usvaja se 106 za protiv suzdržani usvaja se 107 za protiv suzdržani odbija se 108 za protiv suzdržani odbija se 109 za protiv suzdržani odbija se usvaja se 110 za protiv suzdržani odbija se 111 za protiv provjera Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. 112 za protiv suzdržani odbija se. 113 za protiv suzdržani odbija se. 114 za, protiv, provjera 114. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, odbija se 116 za, protiv, suzdržani, odbija se 117 za, protiv, suzdržani odbija se 119 za protiv suzdržani odbija se 120 za protiv suzdržani odbija se 124 za protiv suzdržani odbija se kompromis 41 za protiv suzdržani usvaja se 127 za protiv suzdržani odbija se 42 usvaja se 129 za protiv suzdržani odbija se Amandman 2 za protiv suzdržani usvaja se 140 za protiv provjera otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 40 i treći za e, kompromis za protiv suzdržani usvaja se Amandman 174 za protiv suzdržani odbija se 175 za protiv suzdržani odbija se 181 za protiv suzdržani odbija se kompromis 45 za protiv suzdržani usvaja se 46 za protiv suzdržani odbija se 48 za protiv suzdržani usvaja se 49 za protiv suzdržani usvaja se 50 za protiv suzdržani usvaja se 51 za protiv suzdržani usvaja se 52 za protiv suzdržani usvaja se 53 za protiv suzdržani usvaja se i amandman 229 za protiv suzdržani odbija se pojedinačno glasovanje o izmijenjenom tekstu Otvaram. The vote is closed. Zatvaram. 45 za, 5 protiv, a 4 suzdržana. Čestitke izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici. Jesmo li gotovi? Sad glasujemo pojedinačno o otvaranju pregovora na temelju usvojenog izvješća. Otvoreno glasovanje. Zatvaram. 47 za, 3 protiv, 3 suzdržana. Idemo znači u trijalog. Gospodin Lamberts. Gospodine predsjedniče, ovo je bila zaista performansa večeras. Možda nećete e, sljedeći puta biti predsjednik odbora, ali možda bi bilo dobro da u sljedećem sazivu budete potpredsjednik Europskog parlamenta. Pa, zamislite kako bi to bilo vi i Rainer Vilan. Zamislite ista glasački popis za glasanje i onda vas e, organiziramo nacelje tko će od vas ići brže. Hvala. Možda se gospodin Šolc vrati. Sutra ujutro, e, čekajte prije nego što kažem za sutra, vrlo je pozitivno i važno da smo dobili tako veliku većinu u tako kratko vrijeme od dva vrlo bitna izvješća. Zaista čestitam izvjestiteljima na izvrsnom radu jer time se daje jak znak da parlament može pokazati vijeću kako treba raditi i zaista e, krenuti naprijed sa važnim pitanjima o financijskoj stabilnosti. Hvala i izvjestiteljima i svima koji su sudjelovali na izradi ovih dosjea. Hvala